koje moramo razriješiti je sljedeće. Tu se radi o zapisniku. Gospodin Carver se javio u vezi poslovnika. Gospodin Carver. Thank you, Mr.